No. Dobro jutro. Buongiorno kolege e Kolegice i kolege, dobro jutro. Otvaram raspravu dva oglasa nakon nove sastava parlamenta. Dobio sam od klubova zastupnika sukladno članku 123. našeg pravilnika popis nominalnih e, sastava interparlamentarnih izaslanstava. Sve će to biti upisano u naš zapisnik. Drugo priopćenje. E, klub zastupnika Europske pučke stranke priopćio mi je nekoliko izmjena vezane za sastav odbora i to će također biti u zapisniku, a stupit će na snagu s današnjim danom. Sada je na dnevnom redu izjave vijeća i komisije vezano za izvanredno Pripreme za izvanredni sastanak vijeća 20. veljače vezano za višegodišnji financijski okvir. Zahvaljujem predsjednici komisije Ursuli von der Leyen što je došla na našu raspravu, a odmah dajem riječ predstavnici vijeća, gospođi Brnjac, izvolite. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, zadovoljstvo mi je obratiti se ovoj skupštini danas da razgovaramo o pripremi posebnog e, izvanrednog sastanka Europskog vijeća višegodišnjem financijskom okviru koji će se držati 20. veljače. Nakon izlaganja komisije e, njenog e, prijedloga sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira Bugarska, rumunjsko i Finsko predsjedništvo Puno su radili na tehničkoj i političkoj razini da pripreme teren za sporazum. Sada smo ušli u odlučnu fazu nakon rasprave e, na Europskom vijeću u prosincu. Predsjednik Europskog vijeća proveo je široke rasprave sa svojim kolegama. Na toj osnovi podnijet će na e, e, Vijeću za opće poslove u veljači prijedlog za sporazum na razini Europskog vijeća. Hrvatsko predsjedništvo u cijelosti podržava stajalište da se brzo mora postići sporazum. To neće biti lako kao što svi znamo, no još uvijek u mnogim dijelovima postoje jaz očekivanjima između onoga što želimo postići na razini Europske unije i sredstava e, s kojima treba postići te ciljeve. No, odlaganje neće olakšati stvari stvari upravo suprotno. E, e, izlazak Ujedinjene kraljevine stvara proračunski jaz i dalje usložava situaciju. Unija istovremeno je suočena sa brojnim novim izazovima i e, povećanim prioritetima. Uravnotežen sporazum koji održava sve očekivanja u veljači na razini Europskog vijeća potreban je da se završe pregovori u e, mnogim sektornim, e, sektoralnim e, predmetima u kojima se vode pregovori kako bismo počeli novi krug 21. tu je isto tako činjenica da se ne radi o kraju puta jer Europski parlament mora dati suglasnost za tu novu uredbu. Svjesni smo e, zabrinutosti i stajališta koje je izrazio parlament i zato u cijelom tom procesu e, su predsjedništva zaista vodila veliku brigu da informiraju parlament. Na primjer, redovno e, se održavaju sastanci prije i poslije e, vijeća za opće poslove, sastanci na kojima se raspravlja o višegodišnjem e, financijskom okviru. Hrvatsko predsjedništvo nastavit će tu praksu svaki puta kad VFO bude na dnevnom redu a isto tako i predsjednik Europskog vijeća održao je nekoliko kontakata na visokoj razini sa predstavnicima parlamenta. Kad se postigne e, jednoglasni sporazum, Hrvatsko predsjedništvo e, puno će raditi sa parlamentom kako bi se osigurao pozitivan ishod kada kuća glasuje toj uredbi. E, treba postići pravovremen uravnotežen sporazum o cijelom VFO paketu, uključujući dio sa resursima, u interesu je svih institucija, država članica i građana. Nadam se doista da ćemo postići taj cilj. Hrvatsko predsjedništvo učinit će sve što može u tom pogledu. Hvala vam lijepa na pozornosti. Sada dajem riječ predsjednici komisije Ursuli von der Leyen. Izvolite. Puno hvala gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, uvaženi zastupnici. Da, iduće godine ćemo održati izvanredni sastanak Europskog vijeća i to je vrlo važan trenutak za Europu. na naša polazišna pozicija je dobra zato što sve tri institucije, Europski parlament, Vijeće i Europske komisije su složne oko strateške agende i svi znamo o čemu je sada riječ. naš. i politički ciljevi su jasni. Želimo da Europa postane do 2050. prvi kontinent koji je klimatski neutralan, ne samo zato što se radi o zdravlju našeg planeta to je jasno već i zato što znamo da ako ćemo imati ekološko gospodarstvo, da ćemo time ostvariti i nova radna mjesta koja se održiva. Želimo digitalnu transformaciju i želimo od nje profitirati, ne samo pasivno, nego mi želimo biti aktivni dionici te transformacije i želimo ojačati građane u Europi na način da s jedne strane ovu transformaciju ublažimo, a s druge strane učinimo ono što treba, a to je da uložimo u obrazovanje i potičemo e, kompetencije upravo u ovome području. No, vrijeme nam ističe i dopustite da naglasim da ako ne usvojimo uskoro proračun, onda iduće godine nećemo biti u mogućnosti sa novim proračunom doista i financirati nove prioritete onako kako smo se svi to mi zamislili. Sada je krajnje vrijeme. Svi moramo biti spremni, pronaći zajedničko stajalište i e, još važnije pronaći pravu ravnotežu između starih i novih prioriteta. I ako pogledate pregovore postoji mnogo država članica koje snažno brane kohezijske politike i to s pravom. I postoje mnoge države članice koje snažno brane zajedničku, zajedničku poljoprivrednu politiku i to isto s pravom. No isto tako očekujem isto, istu predanost e, kada se radi o obrani naših novih prioriteta. Jer dan kad se potpiše proračun, dan kad se usuglasimo o proračunu, ja to znam, svi će se okrenuti prema parlamentu i prema komisiji i e, zatražit će obzor Europa, tražit će Erasmus, tražit će sredstva za migracije, za obranu, za digitalizaciju, za infrastrukturu, za sve to. I zato zaista se moramo pobrinuti da ti novi prioriteti isto tako dobiju e, pažnju koju zaslužuju. E, na, e, Proračun na razini Europske unije treba moći ulagati e, u, u, inovacije, u umjetnu inteligenciju. Treba Europa postati vodeća, vodeće područje za istraživanje. Trebamo pomoći mladim ljudima u svim dijelovima Europe. Rješavati pitanja migracije, pokazati solidarnost u slučajevima e, humanitarnih ili prirodnih katastrofa. Trebamo graniti Europsku uniju sigurnosti i obrine, ali prije svega trebamo proračun e, koji građani i poduzeća e, vide kao proračun koji će moći djelovati u odnosu na klimatske promjene. Za građane to je vrhunski prioritet, a za nas to je izazov, a taj izazov trebamo pretvoriti, to je naša dužnost u prilike. Iz tog razloga, dragi zastupnici, uspjeh proračunskih pregovora ovisit će o sredstvima koje ćemo mi sebi dati kako bismo financirali naš zeleni plan za Europu. Osobno neću prihvatiti nikakav rezultat koji neće zajamčiti da se barem 25% proračuna izdvoji za borbu protiv klimatskih promjena. Očekujem proračun koji će izdvojiti nova sredstva potrebna za mehanizam za pravednu tranziciju. Razlog tomu je jednostavan. Ne budemo li izdvojili potrebna sredstva da regijama i najizloženijim e, radnicima e, u smislu klimatskih promjena E, damo ono što je potrebno, jednostavno nećemo uspjeti postići klimatsku neutralnost. Zeleni plan za Europu napravit će se s europskim građanima, s europskim istraživačima, s europskim poduzećima ili neće do njega uopće doći. Baš kao i vi, i ja smatram da nova vlastita sredstva za Europsku uniju bi predstavljala važan napredak. Iz tog sam razloga zaista zatražila od država članica da u tom smislu uzmu u obzir stajalište Europskog parlamenta. Uvjerena sam da bi to dalo zamaha našem zajedničkom programu, te da bi olakšalo pritisak na nacionalne proračune na taj način omogućilo bi se izdvajanje novih dodatnih sredstava koji su zaista potrebni. Dakle, mi zaista tražimo situaciju koja će biti pozitivna za sve. Znamo da pregovori neće biti lagani, kao Unija 27 članica imamo manje resursa. Radi se o 75 milijardi manje za cijelo razdoblje od 7 godina. E, sa više zajedničkih izazova e, koje nijedna država članica ne može sama riješiti. Istovremeno očekivanja u odnosu na sljedeći dugoročni e, proračun Europske unije su najviše moguće raznoliki. Kao zastupnici u parlamentu svjesni ste rasprava u vašim zemljama, a isto tako vidite i različita stajališta država članica E, postezanje sporazuma stoga će biti ozbiljan izazov, svi mi to znamo, ali isto tako znamo da građani neće razumjeti ako oni koji donose odluke ne dostave financijska sredstva na raspolaganje za potrebne politike. To je naša zajednička odgovornost u Europskom vijeću i Europskom parlamentu da ispostavimo te rezultate za Europu. Hvala lijepa. Hvala predsjednice. A sada ćemo saslušati mišljenja klubova zastupnika. Najprije predsjednik Weber u ime Europske pučke stranke. Izvolite. Hvala. Uvažena predstavnice vijeća, kada govorimo o novcu, govorimo o politici, govorimo o budućnosti Europe i o težištima koje želimo postaviti. Kao prvo, ja bih naglasio da smatramo da bi bilo bolje da je Jean-Michel danas ovdje s nama. Bilo bi dobro da nas je saslušao. Znamo da je on uh, usko povezan sa našom upravljačkom skupinom i stoga sam želio naglasiti da bi bilo lijepo kada bi on danas bio ovdje no, pozitivno je da je on e, izvršio pritisak u ovoj raspravi o višegodišnjem financijskom okviru. On pokušava iznaći odgovor, pokušava stvoriti sigurnost za građane, jer svi čekaju odgovor u kojem smjeru ćemo nastaviti idućih godina i zato mu želim puno uspjeha. Mislim da je ovo pravi trenutak, imamo sada novi mandat, e, novi mandat naših građana, naših birača, Europska komisija ima novi mandat, dakle imamo novi elan i znamo što od nas ljudi očekuju nakon europskih izbora i sada to sve moramo zajednički provesti u djelo. Kao prvo, mi na europskoj razini moramo jasno reći da se ne radi samo o tome da postojeća sredstva obranimo, dakle moramo eh, naravno biti kritični i moramo pripaziti na to kako trošimo postojeće sredstva. To je naglasio gospodin Oettinger, ali i gospodin Han u okviru svojih predloga koje je predstavio. Dakle, moramo biti doista kritični i još jedna vrlo važna tema je nadzor proračuna i ograničenje isplata za jednu individualnu osobu. Dakle, ako jedna osoba dobiva velike iznose iz proračuna, onda to ne može biti dobro. Dakle, mi e, želimo takozvani anti-oligarkijski zakon u Europi i ono što je važno da mi želimo naglasiti da dobro ulažemo. Naši poljoprivrednici trebaju potporu u globalnom natjecanju, zatim ruralna područja trebaju našu potporu kada je riječ o globalizaciji, regionalno regionalni razvoj e, dovodi do toga da Europa srasta. Također moramo poticati istraživanje i razvoj, jer to je dodana vrijednost Europe. Zatim ono što nam je još važno je da ne smijemo štediti kada je riječ o budućnosti. Poljoprivreda je važna, regionalni poticaji su važni, to smo već naglasili i isto tako ne smijemo tu e, činiti nikakve rezove ja bih e, volio kada ne bismo vodili e, samo raspravu o postocima i o gornjim granicama, već da konkretno govorimo o sadržajima. Ako Europsko vijeće odluči da želi 10.000 e, službenika Frontexa koji će obraniti naše granice, onda je neprihvatljivo da finsko predsjedništvo taj proračun reže za jednu trećinu. Dakle, radi se o istraživanju i razvoju također, to je vrlo važno područje kada govorimo i o borbi protiv zločudnih bolesti kao što je e, rak. Zatim spomenuo sam Erasmus i zahvaljujem se Johannesu i Urzuli von der Leyen e, da su oni jasno naglasili da nećemo zanemariti ta područja. Ja kao Njemac bih volio da konačno okončamo raspravu o neto platiteljima jer ako mi želimo Marshallov plan za Afriku, onda to nisu novci e, koji će se vratiti u Nizozemsku, Austriju ili u neku drugu zemlju, ali su u našem interesu. U našem je interesu e, takav plan i stoga moramo prestati sa raspravom o neto platitelju. Dakle, mi moramo imati na umu da su to projekti koji su u zajedničkom interesu, koje financiramo europskim sredstvima i to je najbolji odgovor koji možemo dati. I želim naglasiti da bi vijeće trebalo znati da mi kao EPP pitanje vlastitih sredstava smatramo crnom linijom. Potrebne su nam sustavne promjene kada je riječ o financiranju Europske unije, a to ćemo i naglašavati u daljnjim pregovorima. Zatim još jedna sustavna tema je vladavina prava. E, sredstva poreznih obveznika možemo trošiti samo ako se svi pridržavaju pravnih načela i slobodni mediji su najbolji jamac za to i stoga mi kao EPP zastupamo načelo da e, moramo imati kombinaciju dakle tih sredstava sa vladavinom prava i u zadnjoj raspravi o višegodišnjem financijskom okviru smo govorili o postocima i prije svega o 1% i mi moramo uvjeriti sve da je Europa spremna za budućnost. Mi smo na primjeru Brexita doživjeli da ako popustimo populistima da će ih to ojačati i stoga nam je sada potreban ambiciozan plan. Dakle, ne tražimo najmanji zajednički nazivnik, već želimo zajedničku ambiciju za Europu. prego. Zastupnica u ime i demokrata. Hvala predsjedniče predsjedniče, dame i gospodo. Ovo je jedna od najvažnijih rasprava koja će dati okvir za e, ovaj Europski parlament i budućnost naše unije. Moramo postaviti naše ciljeve do 2050. Kako bismo to mogli učiniti, moramo raditi na sljedećih sedam e, godina koji presudan trenutak za Europu. Svjesni smo toga, a i vijeće. Europa mora početi preobrazbu. Moramo biti predvoditelji u održivosti u cijelom svijetu. Želimo vidjeti preobrazbu u, gospodarstvu, u okolišu i u e, društvenom području. Treba nam potreban proračun za to. To i mi znamo, zna to i vijeće. To možemo učiniti samo ako imamo e, dostupna sredstva e, da ostvarimo svoje ciljeve. Prijedlog komisije vrlo je razuman. 1,3% e, i više dodatnih resursa za nove politike koje će morati biti donesene kao što je e, rješavanje poštene tranzicije. E, prijedlog ovog parlamenta vrlo je jasan, ima veliku većinu, ima potporu svih političkih klubova. Predsjednica von der Leyen jako je naglasila potrebu da se pobrinemo da to bude geostrateška komisija i da postavimo svoj, svoj položaj u svijetu. Predsjednik vijeća, gospodin Charles Scher, e, svjestan je činjenice da moramo predvoditi u borbi za klimatsku neutralnost u cijelom svijetu. Sve što sada trebamo je da on uvjeri svoje kolege na vijeću. Možda e, vas e, e, neće iznenaditi što god Šalmišel ovdje. Možda nema puno toga za reći, ali mnogo je toga mogao čuti. Mora shvatiti buduće odgovornosti s kojima smo suočeni. Moramo postići sporazum bez pobjednika i gubitnika, jer gubitnik može biti samo Europa to e, ne znači da ćemo uzimati novac od jedne politike i dati je drugoj. To ne znači da uzimamo novac od jedne regije dajemo ga drugoj. E, to, na to nas sve želim podsjetiti. Jacques Delors bio je prva osoba koja je pokrenula višegodišnji financijski okvir. E, htio je imati europsku agendu e, koja ide i dalje od nacionalnih interesa. Shvatio je da je puno važnije e, ići naprijed sa solidarnošću u Europskom parlamentu. To je ambicija koju moramo imati i sada. Ja potičem šefove država i vlada da imaju tu europsku viziju. Ovo su jako važna vremena. Svi igramo za isti, isti tim, za istu stranu, za budućnost našeg europskog projekta i e, sada, e, sada jednom zauvijek trebamo e, razmotriti pitanje vlastitih resursa, dodatnih sredstava koje su nam potrebne. Treba nam snažan, ambiciozan proračun. Ne možemo činiti više sa manje moramo imati europske politike za mlade ljude, moramo se pobrinuti da europske politike postoje za poljoprivrednike, za ljude u poljoprivredi, moramo se pobrinuti da Europska unija može podržati nove poduzetnike, istraživače, postoji cijeli niz politika eh, na koje Europa sada može odgovoriti. Dakle, ne možemo samo nastaviti e, e, to zanemarivati. E, rekla bih da smo mi u ovom parlamentu strpljivi. No, E, samo još nešto završno želim reći. Parlament odlučuje e, na ravnopravnoj osnovi e, sa vijećem. Nećemo ustupiti samo zbog vremenskog pritiska, jer budućnost Europske unije u našim je rukama, a to je najvažnija odgovornost koju sada imamo. Hvala. Hvala vama. Sada predsjednik Čološ u ime kluba zastupnika Renew Europe. Dragi gospodine predsjedniče, predsjednice, e, dragi kolege. Europa treba dati odgovore pred izazovima kriza, financijske, migracijske, klimatskih promjena. Od krize do krize tražimo više Europe i više nego li ikada Europa je potrebna i mora imati proračun prilagođen tim novim stvarnostima. Pozdravljam Šarla Mišela i njegov angažman koji uz hrvatsko predsjedništvo pokušava naći rješenja. On ima našu potporu u iznalaženju tog proračuna, ali pod uvjetom da to bude dobar proračun. Europa nije samo pitanje angažmana, jer mi smo se puno eh, angažirali posljednjih godina. Želimo da se eh, ta obećanja pretvore u nešto opipljivo za građane. A usvajanje proračuna treba pokazati da zaista želimo raditi zajedno. E, samo kada uz to bude išao odgovarajući proračun, bit ćemo vjerodostojni. Traženje opipljivih rezultata traži rješenje. Treba nam također i e, digitalna e, Europa, ali trebamo također sredstva i za zajedničku poljoprivrednu politiku koje trebamo izvojiti kao i za kohezijske politike. Bitno je imati dobar proračun za sadašnje i buduće izazove. Ne možemo tražiti da jedan dan govorimo o dobrim ambicijama, a sljedećeg dana kažemo da nemamo za to proračun. Ako želimo biti vjerodostojni u odnosu na građane, moramo zaista provesti naše političke ambicije. Moramo eh, nadalje eh, modernizirati naš proračun i zato trebamo imati solidna vlastita sredstva. 1988. posljednji puta se o tome odlučivalo. Vrijeme da to moderniziramo. Treće, važno imati pravnu državu moramo imati odgovarajući proračun kada se napadaju europske vrijednosti, a moj klub nije spreman na kompromise po pitanju pravne države. Moramo štititi e, granice, moramo upravljati migracijama, što sve zahtjeva dobar proračun. Nakon Brexita i kriza kroz koje smo prošli, znamo da je sada potrebno obnoviti Europu a imati odgovarajući proračun dokaz je. Dokaz će biti da smo to sposobni učiniti. Ne smijemo podrivati vjerodostojnost Europe koja može djelovati za svoje e, sugrađane. A hvala, a sada u ime kluba ide predsjednik Zani. Hvala predsjedniče. Šteta što e, predsjednik Charles Michel nije došao na našu raspravu. Ovo je vrlo važna rasprava jer e, on je e, sazvao izvanredni e, sastanak vijeća i osim toga, to bi bilo dobro za njegovu vjerodostojnost i kao osobe koja predsjeda Europskim vijećem. Moramo vidjeti hoće li se išta promijeniti, ali vijesti koje nam dolaze iz tog pravca čini se da se nije stvar puno pomakla od finskog e, predsjedništva. A e, niti države članice, niti ovaj parlament, niti komisija nisu ti bili zadovoljni. E, mislim da za par mjeseci bi bilo dobro kada govorimo o gošegodišnjem financijskom okviru prestati sanjariti i imati realni pristup. Moramo prihvatiti da su sredstva ograničena. Zašto? Kao i kolega iz Europske pučke stranke, smatram da ovaj parlament i europske institucije prečesto nisu bile u stanju konkretno raditi u odnosu na proračun. Ne samo kad se radilo o prijevara, ali, mali kada se govorilo o nekim značajnim projektima često nisu dali rezultate koji su bili očekivani. Dakle, ako mi ne možemo pogaznati vrijednost i dodanu vrijednost europskog proračuna, onda je normalno da se okljeva izdvojiti više sredstava. A isto tako ovaj parlament je više puta izglasao uredbe i direktive i druge propise koje su tražili proračunsku disciplinu od država članica. Prema tome trebamo i mi sada disciplinirano trošiti naš proračun i naša sredstva među različitim prioritetima i temeljnim vrijednostima. Ja smatram da one treba financirati, a da ne tražimo dodatna sredstva. Poljoprivreda, ribarstvo, potpora regionalnim politikama, mislim da tu trebamo imati proračuna da ne tražimo dodatna sredstva. Može se skresati 20 milijardi eura E, koje idu u potporu strukturnim reformama jer se može tu samo pretočiti uvjetovanje država članica. Isto tako možemo smanjiti predpristupna sredstva za države, e, naročito za Tursku. Dakle, kako bismo uspjeli raditi ispravno, trebamo prestati sanjariti i moramo biti pragmatični pristup. Hvala sada predsjednik Lamberts u ime zelenih. Dragi kolege, proračun je alat. Možemo koliko god želimo govoriti o veličini alata, ali mali ili veliki čekić E, ostaje čekić, a kada e, vam e, treba odvijač, onda znači da vam ne treba čekić. Gospođo von der Leyen, kažete da nećete prihvatiti proračun gdje će od barem posto biti izvojeno za borbu protiv klimatskih promjena. Dodao bih, iako znam da vi tako ne mislite, da bi problem bio ako 75 preostalih posto se odnose na pogoršanje klimatskih promjena. Dakle, trebamo imati dosljedan proračun. Ne slažem se kada govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Ona ne treba pomoći našim poljoprivrednicima u globalizaciji i nošenju sa agrobiznisom. Ne, njima trebamo pomoći da pređu na ekološki prihvatljivu poljoprivredu. Dakle, svi moramo pridonijeti nečem takvom. A dosljednost je prvi kriterij temeljem kojeg ćemo procjenjivati prijedlog koji će nam e, dati jer naročito vijeće jer e, parlament ne mora samo potvrđivati što kaže vijeće. Nadalje, vrijednosti. Europska unija unija je vrijednosti prije nego što je bila unija svega drugog, financijska i tako dalje. Dakle, Europska unija unija je vrijednosti a ne možemo biti dio Europske unije ako ne poštujemo vrijednosti Europske unije, a za sada smo još daleko od toga. I na kraju postoji i stvar količine, veličine, kao što je rekla kolegica Irače. E, da, to radi se o otprilike 20% BDP-a a e, nemamo dovoljno ulaganja i zeleni plan može tome pridonijeti. E, privatna ulaganja su važna, ali javna ulaganja trebaju predvoditi i e, usmjeravati, naročito kad se radi u, e, u, željezničkom prometu. Trebao bih reći reći vijeću ili ćete vi potpisati 1,5 ili 1,3% ili nam date dodatna vlastita sredstva jer ne možete e, drugačije postupiti. I za kraj, prije sedam godina bio sam ovdje i u ono vrijeme Josef Dol, Martin Stuhl i Giefer Hofstad su zajedno sa Danijem Konbenditom rekli samo preko nas mrtvih. E, o odnosu izdvajanju ovih sredstava. I što se dogodilo na kraju? Ova trojica Prva trojica koju sam naveo prihvatili su ono za što su stvrdili da neće nikada prihvatiti. Zato nas pozivam da jednostavno budemo odlučni i da ne prihvatimo nešto što bi nam vijeće ponudilo, a nama ne odgovara jer e, Europski parlament nije tu samo da potvrđuje ono što odlučuje vijeće i bilo bi dobro da je Charles Michel ovdje da e, to čuje. Hvala sada e, gospodin Fito u ime cr a Hvala lijepa. I, i ja se slažem sa svima koji su rekli da bi bilo dobro da je predsjednik Michel danas s nama kako bismo mogli izravno raspravljati o ovim pitanjima. Ne želim sada eh, govoriti tako da načinim samo jedan popis. Kako da se ne slažemo sa svim ili eh, velikim dijelom onoga što nam je navedeno kao ciljevi. Naravno, svi se slažemo da se moramo boriti protiv klimatskih promjena. Svi se slažemo oko toga, možda ne baš o načinu kako to postignemo, da moramo izvojiti za mlade, za istraživače i tako dalje. I mogao bih ja tako navesti popis prioriteta o tome E, kako bismo imali ljepšu i bolju Europu koju svi mi želimo. Ali postoje različiti čvorove koje treba razriješiti i e, te čvorove moramo pažljivo e, odriješiti. I moramo vidjeti da postoji razlika među određenim državama. I sada idemo ravno u e, raspravu gdje ćemo vidjeti možemo li zajamčiti određeni broj politika iz programa komisije i da će zbog toga tražiti da e, reakciju Europskog parlamenta E, neke stvari koje ovaj parlament neće moći prihvatiti jer nam je važna i kohezijska politika i zajednička poljoprivredna politika. Slažem se, trebamo vidjeti koliko je učinkovit bio prethodni proračun i isto tako moramo vidjeti e, gdje e, nismo ranije polučili rezultate. E, moramo jasno reći kako možemo ponovo pokrenuti ulaganja. U ponedjeljak smo ponovno počeli raspravljati o paktu, o stabilnosti i čini mi se da je to vrlo daleko od onih brzih ciljeva koje bi se trebalo zaključiti usvajanje proračuna. I za kraj jutros ovdje govorimo o pravnoj državi i tu je dakle predstavnik onih koji u sebi zastupaju europske vrijednosti. A moramo vidjeti gdje je sad ta pravna država i moramo e, dakle e, vidjeti kako e, možemo odrediti europske vrijednosti, a svi ovi pristupi mislim jednostavno nisu u redu i e, ne spoštuju e, se birači. Ali svi koji govorimo ovdje smo tu jer su nas izabrali naši građani. Hvala sada predsjednik Papadimulis u ime GUE. Hvala predsjedniče. E, to što gospodin Šarmošel nije ovdje na današnjoj raspravi, vrlo je loš znak za one koji to E, prate gospođo e, von der Leyen. Vi ste izložili program za pet godina. Dobili ste e, povjerenje, pa nije pošteno reći, kao što je rekao gospodin Han koji sjedi do vas, da ste vi samo posrednik između parlamenta i vijeća koji financira projekte, da bi financirali projekte koje ste vi ovdje izložili, e, tražit će e, barem 1,3% proračuna, a to e, mi ne možemo zeleni dogovor pokrenuti bez ozbiljnih rezova u kohezijskoj politici, u poljoprivrednoj politici neće ostati novaca za ulaganje inovacije. Mi ćemo biti suočeni sa usporavanjem u Europskom parlamentu, bit ćemo suočeni sa krizom koja je u nastanku. Dakle, moramo e, imati ambiciozniji, više ambicija u proračunu. Moramo razgovarati o praktičnim stvarima kako bismo postigli zadovoljavajući kompromis između tri zakonodavca. Dakle, e, moramo uzeti u obzir ono što predlaže parlament i ići dalje od onoga što predlaže parlament i komisija. E, moramo ići dalje od toga jer proračun koji je predložila komisija prije godinu dana je manje od 5% e, u odnosu na višegodišnji financijski okvir. Gospodin Weber, morate moći uvjeriti dakle E, gospodin Čos, ono što ste danas reći, to e, treba e, reći i drugima. Dakle, vi morate uvjeriti svoje premijere, premijere Danske, Švedske, jer inače će Europski parlament morati izglasati proračun koji je neprihvatljiv. Za nas to je nešto što se ne bi trebalo dogoditi. Zastupnik Pedićini ime neovisnih zastupnika. Hvala. Prijedlog koji je najbliži našem viđenju o višegodišnjem financijskom okviru je upravo onaj Europske komisije. I e, kao što su prethodne kolege već rekli, mi se u zalažemo e, da se e, izdvoje sredstva za zeleni plan, za istraživanje i razvoj i e, naravno svi smo za to, ali mislimo da borba protiv ilegalnih migracija e, treba odgovarati stvarnom zalaganju država članica koje na tome rade, ali isto tako moramo e, raditi vezano za politike integracije, ali ne možemo tu zanemariti tradicionalne politike jer E, zato moramo poboljšati pokazatelj relativnog blagostanja i vezati to za vanjske konvergencije. U svakom slučaju državna izdvajanja ne mogu se povećati. Europska unija morala bi imati hrabrosti da se konačno financira iz vlastitih sredstava i mora stvarno uvesti nove poreze uključujući i porez na internet. Hvala. E, sada smo saslušali klubove zastupnika. Sada dajem riječ zastupniku Olbrihtu na dvije minute. Hvala predsjedniče, gospođo e, povjerenice. E, rasprava o proračunu nije uvijek samo financijska e, rasprava. Govorimo o otvorenim pitanjima naših budućih politika. Trebamo zapamtiti da smo u razdoblju poslije Brexita. To je trenutak kada mnogi ljudi kažu da trebamo revidirati, poboljšati stvari, no načini za poboljšanje se razlikuju. Europski parlament kaže jasno da nakon Brexita Europska unija treba zadržati razinu aktivnosti ili čak ih i proširiti. Trebamo zadržati našu razinu ambicija program treba e, biti ono što smo bili uz ono što je potrebno za budućnost. U vijeću pak činimo, vidimo drugačiji pristup. Neke države članice ne samo što kažu da žele manji proračun, nego da čak i žele manje aktivnosti Europske unije, žele manji obuhvat aktivnosti Europske unije, žele se vratiti na staru britansku ideju, a to je renacionalizacija određenih politika. Dakle, e, e, i zato ne žele trošiti više novca. Ne radi se tu samo o proračunu, radi se o EU nakon Brexita da bude manja i u obuhvatu svojih nadležnosti i aktivnosti. Europski parlament, većina Europskog parlamenta ne slaže se sa takvim stajalištem. Nakon Brexita Europska unija ne smije odustati od svoje razine ambicije jer bi to samo dokazalo, e, pokazalo da je točan argument da se djelotvorno ne suočavamo sa izazovima. Moramo pronaći način kako rješavati dodatne promjene, e, kako se nositi sa dodatnim izazovima kroz naše vlastite sredstva. Branit ćemo tu ambiciju u parlamentu. Nećemo se složiti sa onim akcijama koje će dovesti do EU da bude manja i manje djelotvorna. Hvala vam lijepa. Thank you. And now for and a half minutes, Madam Marquez. Hvala. Sada dvije pol minute, gospođa Marquez. E, dragi kolege, e, moramo pomiriti političke prioritete i izdvajanja. Moramo imati dovoljno sredstava kako bismo ispunili očekivanja građana. Mi znamo što građani očekuju od Europske unije. One žele da ta očekivanja poštujemo, da njih poštujemo novi institucijski ciklus ima pred sobom puno važnih izazova i e, moramo e, se s njima moći nositi. U okviru VFO-a suočeni smo s time e, načinom rada gdje svaka država članica zapravo mora ostaviti po strani svoj nacionalni egoizam cijela povijest Europske unije nam pokazuje da e, moramo moći uzeti i nacionalne i europske interese u obzir. I e, na taj način ćemo moći e, ostvariti ono što se čuje u govorima političara. Jednostavno pokazati da sve to nisu puke riječi. Moramo to ostvariti. Evo nekoliko primjera. E, moramo dakle raditi na ulaganju. Imamo program Invest EU. Moramo se boriti protiv nejednakosti iz kohezijske politike. E, moramo se zalagati za digitalnu Europu, E, moramo promicati obrazovanje, e, moramo raditi na programu Erasmus. E, želimo se boriti protiv klimatskih promjena, imamo kohezijske politike, zajedničku poljoprivrednu politiku, pravedni tranzicijski mehanizam. Mogla bi nastaviti dugo tako. Za sve to potrebna je adekvatna rezina financiranja i e, moramo dakle ovo što je sada nedostatno nadoknaditi, moramo povećati sredstva za Europsku uniju i ne smijemo to raditi na uštrb građana. I u konačnici ne želimo izazvati institucionalnu krizu, ali potvrdit ćemo proračun samo ako taj proračun bude na razini političkih prioriteta, naših političkih prioriteta, ako postignemo sporazum o vlastitim sredstvima. Hvala. Merci, Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, povjereniče, ministrice. Nakon dvije godine odlaganja Evo, sada konačno puše novi vjetar što je dobro jer Europa je na povijesnoj prekretnici, već smo to čuli. Potrebe su ogromne i prema tome treba uložiti takve napore bez presedana. Međutim, prijedlog od jedan posto BDP-a se ni dovodi u pitanje. Svake godine države članice detaljno gledaju koliko moram dati, koliko ću dobiti. Malo manje dati, malo više dobiti. Da, da. Nekim državama je ono najvažnije da smanje E, svoja izdvajanja. I naš sustav čak to podupire. Sadašnji e, sustav financiranja je zapravo perverzan. Kako bi i jedni i drugi bili zadovoljni, onda svi rivaliziraju i pokušavaju dobiti razno razna izuzeća i popuste. Međutim, kako bismo razriješili e, ovu zavrzlavu, mu postoji samo jedno rješenje, a to su vlastita sredstva. Nacionalna izdvajanja na taj način će se smanjiti. To je e, to rješenje o kojem je govorila predsjednica Europske komisije gdje će svi biti na dobiti. I to je rješenje dakle, da se ostvare prioriteti europskih građana jer sadašnja situacija je vrlo tešna. I e, živimo egzistencijalnu krizu, ali ako ne dođe do reforme, e, ona će propasti kao i sve nade koje stavljamo u našu Europsku uniju. Dragi kolege, ovo će sastanak na vrhu biti ključan. Kao pregovaračica u ime parlamenta angažiram se da ću raditi na dobrobit naše unije i njezinih građana. Hvala. Hvala lijepa. Dvije minute. Sljedeći govornik. Višegodišnji financijski okvir i e, projekti za proračun rezultat su političkih izbora hoće li proračun iznositi 1,1,3% BDP-a e, je e, nešto gdje se moramo pozabaviti pitanjem. Činjenica da su Britanci izašli iz Europske unije predstavlja minus 12 milijardi i moramo zaista vidjeti kako i što žele naši građani, što oni mogu misliti u Europskoj uniji, baš kao i ostatak svijeta. E, Ujedinjena kraljevina izlazi iz EU unije, a mi se želimo proširiti na Albaniju ili pak Sjevernu Makedoniju. Jedan posto e, smo potrošili u posljednjih godina našeg proračuna na e, čuvanje naših granica, a e, finsko predsjedanje predlaže proračun u kojem su htjeli da smanjimo izdvajanja za poljoprivredu i traži se borba protiv e, klimatskih promjena, ali obojiti sve zelenom bojom neće riješiti sve probleme. Već e, krešemo sredstva za naša poduzeća koje onako imaju problema s tržišnim natjecanjem na svjetskoj razini. Gospođo von der Leyen, vi govorite da raditi za građane, ali onda slušajte građane. Oni žele mnogo toga, a ne žele više e, vlastitih sredstava koji bi i jednostavno bili još jedan dodatni porez. Jer to je sasvim nerazumno. I na kraju građani ne žele Europsku uniju koja sada kako bi e, skrila svoju nemoć, i jednostavno krivi ostatak svijeta i želi e, dakle stavljati uvjetovanosti svoje pomoći, a zapravo prepušta ljudska prava ostatku svijetu. Hvala lijepa. Milijarde eura E, za koje se bori gospođa Merkel e, da dobije povrat Njemačka kada države, šefovi država i vlada pokušaju e, doći do brojki ove puta neće moći riješiti budućnost Europe, boriti se protiv klimatskih promjena, ulagati u istraživanje, inovacije. Zeleni to žele, sve to. I zato e, prijedlog na kojem sada radi Charles Michel mora e, sadržavati te elemente. E, puno je premalo ovo što nude ovi postupci. To će tražiti rezove europskog proračuna i uništiti budućnost Europe. Moramo se pobrinuti da Europska unija postaje klimatski neutralna, ali da novac trošimo na pošteniji i pravedniji način manje novca za više obnovljive energije, za e, klimatsko e, prijateljsko društvo. E, nije dovoljno samo novac svima dati pomalo, nego moramo se pobrinuti za vrijednosti vladavine prava i da oni, one zemlje koje podrivaju vladavine prava ne dobiju novac. Viktor Orban i ostali podrivaju vladavinu prava i ako oni ne poštuju mehanizam, mi to nećemo podržati. Niti jedna zemlja nije toliko imala koristi od EU unije kao Njemačka. I zato mislim da je sadašnje e, stajalište e, njemačke vlade jako e, zapravo uskogrudno. Njemačka izvozi u zemlje EU unije i druge zemlje i zato pozivam pozivamo njemačku saveznu vladu da se e, e, e, da bude za snažan proračun Europske unije. U ovom trenutku Njemačka ulaže 87 centi dnevno po građanu u proračun Europske unije. To se treba povećati barem za 20% ako želimo postići pravednu Europu. Hvala. Sljedeći govornik, minutu i pol. Gospođo predsjednice, povjerenice, povjerenice, povjereniče, dame i gospodo. Dobili smo sjajnu priliku. Eh, upravo smo ponovo izbrali, izabrali Europski parlament, 62% novih zastupnika. Europska komisija je vrlo ambiciozna. Imamo novo imenovanog predsjednika Europskog vijeća. To je eh, nešto eh, što nam daje priliku, konstelaciju na početku ovih pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, no istovremeno želim reći da 62% ovog e, novog parlamenta neće nužno e, dati većinu e, koja treba ovom ambicioznim ciljevima e, gospođe von der Leyen. Klimatski ciljevi važni su prioriteti za našu budućnost, za budućnost naše prioriteta i naše konkurentnosti. No, te ambicije zahtijevaju novac, zato nam je potreban proračun. Kada čujem neke povjerenike koje o tome govore, oni kažu da što god se dogodi moramo progurati novi zeleni sporazum e, bez obzira na financiranje. Ja smatram da je to neodgovorno. Takve vrste izjava, mislim, presrešit će u investitore koje tako e, nužno trebamo. Istovremeno, Europa e, se mora pobrinuti da možemo jamčiti djelotvorne rezultate svih programa. Svaki euro koji potrošimo treba dovesti do dodatne vrijednosti za građane. Hvala. A sada jednu i pol minutu. Gospodin eh, Omaže. Hvala. Kod ovog višegodišnjeg financijskog okvira ono što me zapanjuje je nedostatak osjećaja povijesti kod eh, šefova država i vlada, jer Europska unija je na prekretnici, a kada problemi u svijetu vezani za klimu i demografiju i migracije traže da se napravi veliki korak napred, a mi u Europskom vijeću imamo šefove država koji jednostavno nisu na razini tog trenutka i koji se ponašaju kao da su upravitelji e, stambenog ureda. I upravljaju kao kuće vlasnici. Dakle, Europska unija može izvući najbolje od onoga što nudi ovo stoljeće i treba jednostavno ljude skloniti od opasnosti. A ako Europa bude odredila mali proračun, u deset sljedećih godina će nazadovati jer manje kohezija znači će manje rasta, manje izdvajanja za poljoprivredu bit će problematično. To će sve biti manje radnih mjesta i više siromaštva. Zaključno mogu reći da je kohezijska politika politika budućnosti. Što se tiče financijskog razdoblja 2014-2020. godine izdvojeno je skoro 100 e, milijardi eura za te politike. Hvala. Gospodine Omrže, plavi karton za vas. E, imate e, plavi karton. E, gospodin Marquez vam ih želi postaviti. Prihvaćate? Izvolite pitanje na 30 sekundi. Hvala. Gospodine omrži, u Portugalu mi e, smo okrenuli list mjera štednje, donijeli smo nadu našim građanima i bilo je moguće i pokazali smo da e, možemo okrenuti leđa mjerima štednje. I kao što ste rekli, proračun je o novoj nadi za Europu i to je dakle e, mogućnost da imamo Europu s više ambicija i da možemo braniti politike u koje vjerujemo milijuni Evropljen. Oprostite, nisam sigurna da ste vi postavili jasno pitanje, gospodine Omarže, želite li odgovoriti? E, dragi kolega Pedro Markeš, e, mislim da mi imamo istu viziju. Točno je da je kohezijska politika politika koju će sudjelovati u novim prioritetima koje su danas definirane. A ta razlika između tradicionalnih i novih politika je zapravo razlika koju se ne bi trebalo raditi. Hvala. Sada jednu minutu, gospodin Papadakas. Hvala. Rasprava o proračunu e, vodi se u odnosu na određene interese koji se odnose na naše građane. Borba između država članica ili skupina koje sve pokušaju stati na noge nakon e, Brexita. Pokušavaju koristiti e, razne metode kako bi povećali e, svoje profite. U Grčkoj vidimo zatvaranje tvornica, e, otpuštanje ljudi, e, sve e, veće siromaštvo. To znači da ljudi sve više ovise o stranim silama. Zeleni sporazum zapravo promiče samo određena područja, ali osiromašuje poljoprivrednike mi ćemo nastaviti e, podržavati radnike i boriti se protiv takvih politika. Hvala gospodine Papadakos. Postoji e, zahtjev za pitanje od gospođe Rapini. gospođe Rapini. Hvala, dragi kolege. E, jasno mi je da je zajednička poljoprivredna politika nešto što bi bilo e, na dobrobit određenima, ali što to znači? Moramo li smanjiti sredstva ili moramo pak naći drugačija sredstva, recimo u vidu PDV-a, kako ne bismo smanjili izdvajanja za ZPP. Hvala. Ako god u konačnici ipak e, u novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici pobjeđuju kapitalisti veliki koncerni oni dobivaju potporu i to na teret onih malih, malih poljoprivrednika. Oni su žrtve. Dakle, veliki koncerni ponovno izlaze iz svega ovoga kao pobjednici. Dakle, ovaj ZPP zaboravlja na ono što smo ranije činili. Ranije smo još podupirali male poljoprivrednike koji su se mogli organizirati. Hvala. Mi očekujemo od studenog 2018. ovaj sastanak Europskog vijeća, ali bolje ikad nego nikad. Potrebna su nam financijska sredstva, dostatna financijska sredstva kako bi imali koherentnu i e, produktivnu Europsku uniju. Radi se o drživom rastu i to ide ruku pod ruku sa zaštitom okoliša. Potrebna su nam nova vlastita sredstva. To je rješenje kako bi okončali dosadašnje prakse. Dakle, to nam je potrebno kada govorimo o proračunu Europske unije, ali to ne smije ići na teret građana Europske unije i zato je načelo vrlo jednostavno. Dakle, onaj tko ne plaća, taj e, se mora obrazložiti. Dakle, potrebne su nam, potrebni su nam novi porezi, porezi za e, digitalna poduzeća, CO, porez na CO2, e, na emisiju